Colleagues, mesdames, messieurs, la séance est ouverte. Dragi kolege, otvaram sastanak, molim vas za malo mira. Oprostite zbog kašnjenja, zato što je naš sastanak koordinatora bio prilično dugačak. Međutim, sastanak odbora za proračun bit će kratak s obzirom na odluke koje smo donijeli na sastanku koordinatora. Jednostavno, zahvaljujući tome, nećemo morati glasati o svemu. Dnevni red e, je nešto s tim se upoznati i ako nemate primjedbi, smatramo da je usvojen. Sada, e, što se tiče priopćenja predsjednika, njih možete pročitati u e, našem biltenu. Moram vam dati informaciju o dva delegirana akta i to na engleskom. Dva delegirana akta u kojem se sastoje specijalna, koji sadrže specijalna pravila o tijelima privatnog e, i javnog privatnog partnerstva. I i Agencija Europske unije. Na osnovi odredbi e, FMA koje je obavijestila komisija u kojem se kaže da će biti delegirani akti, ali se ne mogu na to ulagati amandmani. E, molim obavijestite tajništvo do 25. listopada do kraja radnog vremena imate u slučaju da imate primjedbi, odnosno prigovore na te delegirane akte prema članku 210 eh, financijske uredbe u eh, taj eh, period je počeo 1.10 i može ga produžiti se na inicijativu Europskog parlamenta. A e, za slučaj da dođe do primjedbe treba se glasati tako što će se e, napraviti nacrt rezolucije. Imamo dakle kratko neki rok da postupimo na taj način, a to je do 25. listopada. Točka e, treća. Tu nemamo e, nemamo zapisnika s prošlog sastanka za sada, barem još nije na raspolaganju. Postoji još jedna točka o kojoj moram nešto reći. Na zahtjev izvjestitelja izvješće Ivala Kalfina o Europskoj investicijskoj banci je izvješće o kojem nećemo danas govoriti. To je dakle odgođeno za naš sljedeći sastanak. A osim toga, taj sljedeći sastanak bit će 5. studenog. Sjećate se da smo se bili dogovorili da ćemo 500. studenog imati redovni sastanak, tako smo bili odlučili početkom godine. Prije nekoliko tjedana bili smo odlučili da ćemo ga otkazati. Međutim, s obzirom na sve jučerašnje događaje, odnosno događaje od jučer do danas, koordinatori su odlučili da Ipak se taj sastanak održi, dakle 5. studenog poslje podne sa puno važnih glasanja. Prelazimo sada na petu točku dnevnog reda danas poslje podne. Radi se o pregovorima vezanim za izmjenjeni proračun 2013. godine kao i jučerašnji trijalog. Ja ću ovdje pokušati sažeti što se događa, a izvjestitelj će naravno nadopuniti ovo što ja sada kažem. Jučer je održan trijalog koji se djelomično bavio nacrtom proračuna za 2014. godinu kao i e, za one stvari koje nisu riješene za izmijenjeni proračun za 2013. godinu kao i za međunarodni financijski, višegodišnji financijski okvir. Jučerašnji trijalog je e, propao, odnosno nije dao rezultate. Za sada još uvijek postoje značajni problemi koje moramo riješiti, problemi koje moramo riješiti u okviru pregovora o e, višegodišnjem financijskom okviru. Naši su stavovi različiti, raznovrsni, ali to je uvijek tako. Radi se o stavovima o proračunu za sljedeću godinu. Znate da je početkom ovoga tjedna Koreper usvojio drugi dio i proračun i e, kojim e, se dakle iscrpljuje maksimalna količina rashoda za sredstva za plaćanje 2013. godinu. Ono što je dobro je da je e, komisija usvojila e, dio toga za 2013. godinu, međutim, loše je što su oni ustostavili komentare kako u uvodnim napomenama, tako i u dodatnom paragrafu gdje su E, osmi e, izmijenjeni proračun povezali s devetim i kao i s pravilnikom Europskog parlamenta. E, Koreper vječe vijeće nisu mi bili u stanju dati tekst koji je bio vezan za radove Korepera. E, naši suradnici to smatraju normalni, meni se to čini sasvim van pameti. Jer ili proračun predstavljaju isključivo brojke, u kojem slučaju komentari vijeća ministara Korepera i parlamenta zapravo pravno ničemu ne služe, jer su to politički komentari i onda možemo stati s tim i vijeće može komentirati koliko želi, parlament naravno se ne ustručava od komentara. Ili pak u proračunu što ga predlaže Europska komisija postoje i slova, a ne samo brojke. I mi glasamo i o onome što možemo nazvati tekstom mi onda se zato odlučimo, glasamo o tome i to ima pravne posljedice. I dakle, onda glasamo i o samom sadržaju, o tekstu, jer kada se e, glasa o pojedinim elementima u parlamentu, onda se glasa o njihovom sadržaju. Dakle, u samom tekstu toga. Međutim, ono što nam je ovdje sada predočeno, postoje neki što što nam se predstavlja kao stav vijeća. Mi smo branili stav stav što ga parlament brani u potpunosti na svim sastancima i od rezolucije iz srpnja 2013. godine mi smo uvijek zastupali taj stav na svim sastancima odbora za proračun, na svim sastancima trijaloga, a to je sporazum o višegodišnjem financijskom okviru je sporazum u bloku o cijelosti tog eh, propisa. Ovo što je napravljeno do sada bilo je nužno kako bismo mogli glasati konačno o višegodišnjem financijskom proračunu. I tu su postojala tri elementa. Usvajanje e, osmog izmijenjenog proračuna, 3 milijarde i 9. To je dakle bilo bitno. Drugo, da se pokrene postupak za vlastita sredstva. I treće, provjera toga da ne postoji veliki politički konflikt o programima europskog proračuna o kojima se paralelno govorilo. E, postoje samo nekoliko njih, između ostalo koji mogu, predstavljati značajan politički problem u svjetlu višegodišnjeg financijskog okvira. U međuvremenu Pregovori su napredovali. No, u odnosu na ču glavnu točku 3 milijarde 9 i izmijenjeni e, nacrt proračuna broj 9. Dakle, vijeće i mi smo potpisali, mi ne možemo prihvatiti da oni koji su zajedno s nama potpisali sada dodaju jedan uvjet. To je stvar principa. I kad sam to jučer rekao medijima, oni su rekli ne, ne, eh, vi sad tu na nečemu inzistirate. Ja kao ne, eh, kada potpišete ugovor, onda to vrijedi. Eh, ljudi sklope brak, ne može neko od supružnika sljedećeg dana reći, e, sad imam još jedan uvjet za to. Ne. Tako isto vrijedi i za tvrtke. Mi smo dakle spremni, kao što smo već rekli na sastancima našeg odbora, mi smo to rekli kako javno, tako i privatno svim državama članicama. Mi smo spremni razmotriti na koji način možemo najbolje i najbrže e, pomoći da se daju sredstva pomoći onim zemljama članicama koje su u proljeće ove godine imali velike poplave. Na to se da dodalo još nešto što je bilo u potpunosti nepredviđeno i zapravo jako nezgodno, a to u početku nije bio politički problem, nego način na kojim se upravlja vijeće. Naime, vijeće ne može izglasati na ministarskoj razini jer to je nužno kako bi vijeće glasalo, jer vijeće mora glasati prije parlamenta. Dakle, vijeće nije uspjelo organizirati glasanje na ministarskoj razini prije 30. studeno. E, međutim, problem je također sa pregovorima na visokoj razini. Pregovori napreduju, ali ne brzo. Svi Mm, su jako oprezni. Trebamo raditi na tome da bismo smo što prije i što skladnije došli do rezultata. Međutim, nije sve skupa dovoljno brzo. Čuo sam e, od socijalista i od liberala da se su zabrinuti zbog toga što su ti pregovori prilično dugački. Jučer poslije podne se u isto vrijeme, e, u vrijeme trijaloga na Koreperu govorilo upravo o problemima vezanim za te pregovore na visokoj razini. E, za sada još nisam dobio zapisnik s tog sastanka. od predsjednika Šulca i e, njemu sam o tome govorio kao i na konferenciji predsjednika još uvijek postoji mogućnost da se o paketu MFF-a e, konačno glasa 23. listopada, ali to bismo mogli učiniti samo uz veliki pritisak na vijeće. Ne možemo glasati o tome danas poslije podne na našem sastanku, stoga što razmimoilaženja u mišljenjima nisu još e, premoćena. Jutros je vrlo mudro konferencija predsjednika odlučila da se odgode sva glasanja vezana za višegodišnji financijski okvir e, i to svake prirode i dakle o tome će se glasati 19. studenog. Neki zakonodavni propisi su također kamen spoticanja, jednako velik kao i ova pitanja vezana za proračun. Moramo iz toga izvući pouke. To znači s jedne strane da imamo više vremena kako bismo pregovarali. To ima naravno i dobre i loše strane. Dobre su strane među inima da se na taj način e, može dovršiti radna skupina na visokoj razini. E, sastav, predsjednik, raspored rada, program rada i tako dalje. S obzirom na to da ćemo imati mjesec dana više na raspolaganju, imat ćemo zaista pravi prijedlog pravilnika za 19. studanje. Loša strana jest u tome što ćemo tu doći na obični godišnji kalendar za proračun, drugim riječima za proračun za 2014. godinu. 23. listopada nećemo glasati o višegodišnjem financijskom okviru i tom paketu, već ćemo glasati o proračunu i našim amandmanima na proračunu. Tako to stoji u ugovorima, jer e, prema njima pregovaramo s vijećem o proračunu za 2014. godinu. 4. studenog bit će prvi krug trijaloga sedmog studenog, dakle taj isti tjedan će se e, govoriti opet o tome, dok će drugo mirenje, prvo mirenje će biti četvrtog, a drugo mirenje četvr, 11. E, studenog poslje podne a onda bi se 13. studenog moralo glasati o tijelom cijelom paketu, dok bi se na plenarnoj o tome trebalo glasati 19. Ako dođe do dogovora s vijećem o proračunu 2014. godine, glasat ćemo za njega 19. studenog. Praktična posljedica toga jest da mijenjamo pregovor. Imamo dva ili tri paketa, paket MMF, dakle višegodišnji financijski proračun, zatim paket izmijenjeno e, nacrt proračuna i proračun 2014. godine. To će biti dva ili tri paketa. Mogli smo imati dva ili tri paketa. Sad imamo jednostavno ogromni paket. I budući da se radi o srodnim temama, o njima će se raspravljati istovremeno. Stoga dakle ćemo razgovarati o dovršenju političkog dogovora oko proračuna, dakle za višegodišnji financijski okvir, što znači da treba doći do interinstitucionalnog dogovora oko tome. Zatim izmijenjen proračun broj šest, o kojem će se morati baviti, koji nam još nije upućen. Zatim za sedmi izmjeni proračun s kojim su nam se obratili, te e, broj osam, koji nam još nije upućen. E, sve to zajedno s višegodišnjim financijskim okvirom, sve to ćemo govoriti 19. A onih 400 milijuna e, naknada za poplave, opći transfer od 500 milijuna i proračun za 2014. godinu gdje je s jedne strane komisija i parlament imaju jedan stav, a vijeće drugi stav i razlika je e, vezana za sredstva za plaćanje u iznosu od jedne milijarde. To je dakle glavna razlika i Oko toga će se vrtiti pregovori. Želi li možda izvjestitelji dodati nešto na ovo što sam ja rekao prije nego što nastavimo? Predsjedatelju, ovaj trijalog se zapravo treba baviti proračunom 2014. pretežno barem, no na neki način to je nestalo u izmagliti svih problema s kojima smo suočeni oko nacrta izmjene proračuna i višegodišnjeg financijskog okvira. Imali smo razminu gledišta za naše glasanje o proračunu 2014. i reakcija koju smo dobili od strane vijeća, neiznenađujuće je bila da se ne slažu sa činjenicom dakle, da smo mi glasali o proračunu koji je više njihovog predloga. A isto tako u određenoj mjeri je i iznad predloga komisije. Mislim da su jedan od konkretnih problema koji su oni spomenuli je eh, kada se koriste instrumenti za fleksibilnost po pitanju strukturnih fondova i oni vjeruju da front-loading za inicijativu za mlade bi trebalo dobiti veće financije iz socijalnih fondova. Dakle, trebalo bi negdje drugdje pronaći novac, a ne ići iznad iznosa. E, zbog dodatnog financiranja za Cipar smo također e, prekoračili to i fond za najpotrebitije. oni smatraju da bismo trebali pronaći novac za najpotrebitije također iz socijalnih fondova. Što se tiče vanjskih poslova, e, ono gdje idemo iznad e, granica fleksi instrumenta, oni vjeruju da bismo trebali također pronaći novac negdje drugdje. Dakle, mislim da s obzirom da je to pitanje humanitarne pomoći, da tu imamo e, čvrstu osnovu, a oni vjeruju da bi trebala postaviti viša marža u određenim slučajevima. A to zapravo pokazuje sve skupa da ćemo morati e, detaljnije ući u rasprave o proračunskim stavkama, zašto smo glasali, o čemu smo glasali, no ja mislim da imamo, da mi imamo dobre argumente za ona povećanja koja smo izglasali. Primjerice za agencije. Mnogi, e, mnoge važne ličnosti danas putuju, ovih dana putuju, posjećuju lampedozu i što što su obećali i mi smo dva, dvije i pol, dva i pol milijuna ekstra e, prenijeli Frontexu, isto tako za Eurosur. Ljudima u Africi mi smo trebali objasniti da e, život nije toliko lijep koliko im to krimčari ljudi zapravo poručuju i na neki način moramo biti korak ispred situacije. A eto ovdje baš smatra da imamo vrlo dobre argumente e, za vijeće kada se radi o samoj raspravi o ovim pitanjima. No mi smo spremni za poprilično dubinsku raspravu i kao što ste spomenuli stvari će ići polako na svoje, dakle imamo različitu razinu za drugačiju razinu plaćanja nego što to ima vijeće. Dakle ne samo da smo se vratili na iznose koje je komisija predložila, koji bi za nas zapravo trebalo biti apsolutni minimum granica jedna, ali isto tako smo išli i iznad što se tiče preuzetih obveza. Nismo zapravo željeli povećati problem između onih obećanja i onoga što se stvarno može isplatiti, tako da imamo i slučaj gdje postoje neke, neka pitanja o kojima će se morati raspraviti. No, načelno govoreći, Trendno se, kao što ste sami spomenuli, nalazimo u situaciji gdje će se to sve svesti na jednu veliku raspravu. To nije u potpunosti meni po volji, ali tako jednostavno je. I to neće olakšati stvari, no mislim da je najveći problem koji imamo zapravo e, nacrt izmjene proračuna gospodina Lavije i pitanje rješavanja problema i e, omogućavanja našeg pristanka višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Mogli bismo to tako nekako rezimirati da je višegodišnji financijski okvir žrtva poplave, a mi pokušavamo nekako glavu držati izvan vode. Ovdje je s nama glavni ravnatelj za proračun komisije koji nam je ukazao čas da je došao ovamo. On će moći razmisliti slušajući druge kolege o onome što je sada Ann Jensen rekla, a radi se zapravo o izjavama visokih europskih dužnosnika, kako komisije, tako vijeća, tako i iz najviših e, krugova parlamenta o posljedicama nedavne brodoloma kraj Lampeduze, brodoloma kod Malte i e, svega onoga što se događa u Siriji. Naravno da nam je jako žao e, da je došlo do takvih događaja i Evropska unija tu mora reagirati. No, s obzirom na ekstremne poteškoće koje imamo vezane za proračun, za nas bi bilo jako važno da znamo kamo će se staviti linije, u koje linije u koja proračunska poglavlja će se staviti sredstva, da li preuzete obveze ili e, plaćanja. Giovanni. Hvala e, predsjedniče. Kao što je upravo rekla Ann Jensen, postoji zapravo dobra mjera prikaza svih izmijenjenih proračuna za 2013. godinu. Dopustite mi da i ja napravim kratki sažeti pregled kolegama. Usput ćete mi dopustiti da postavim pitanje i komisiji. Ponekad se radi i o nekim manje važnim pitanjima. Ipak, e, bilo bi dobro imati okvir koji bi nam omogućio da dobro donesemo odruke. Sada ću govoriti prema e, brojčanom redu, dakle ne vezano za važnost. Izmijenjeni proračun broj 6 najprije, dakle. Da, do sada ga vijeće još nije razmotrilo. Što se tiče prihoda e, prema postotku BDP-a i onom što je vezano za carinske dađmine. Međutim, mislim da tu nemamo što puno reći vezano za vijeće, ali nacrt izmjeni nacrt proračuna, nacrt izmjeničnog proračuna broj 7 se puno više odnosi na posljedice do kojih dolazi e, sa dogovorom s vijećem Radi se o kompenzaciji da tri zemlje članice, Italiju, Francusku i Španjolsku, za 130 i 20 milijuna eura. I to treba nadovezati za tekući financijski okvir, a isto tako je vezano i za sporazum o višegodišnjem financijskom okviru. Jasno je da će parlament to proučiti, da će dakle proučiti taj izmijenjeni proračun kada dođe do dogovora o proračunu broj 8 i svim onim točkama koje su ostale otvorene jer su vezane za višegodišnji financijski okvir. O proračunu, izmjenom proračunu broj 9 postoje neke stvari koje možemo zaključiti iz lekture korepera i e, htio bih da nam komisija to jasno ovdje objasni. Radi se o pitanju čija je važnost manja, zato što se ne radi o velikoj svoti. Radi se od 14,7 milijuna eura, koje komisija osim svega dobro zna. Radi se dakle o svoti za koju Koreper traži da joj se lagano skreše dakle da se lagano skreše izmjenjeni proračun broj 8. Trebali bismo shvatiti zašto je vezano tih 14,7 milijuna eura. Da li je došlo do krive procjene kao što tvrdi Koreper? Radili se možda o odluci koju smo ka ranije donijeli vezano za fond solidarnosti i na koju temu. Sada prelazim na izmjenjeni proračun broj 9. Prijedlog korepera i prijedlog koji je formuliralo vijeće da se 400 od 500 milijuna eura iskoristi za e, globalni storno kako bi se financirao fond nacionalne solidarnosti to je nešto o čemu moramo razmisliti zato što smanjenje transfera i globalnog storna. Dakle, tu moramo pitati komisiju u kojoj mjeri bi to usporilo neke projekte istraživanja i u kojoj mjeri bi nam onemogućilo da se svi europski programi provedu. I za kraj još jedno posljednje pitanje komisiji. Žao mi je što vam danas moram postaviti toliko pitanja, međutim to će nam svima reći jasno i igraće ulogu u našim odlukama. Dakle, kakve bi bile posljedice da se osmi izmijenjeni proračun ne izglasa na plenarnoj sjednici u listopadu, već da je se odgodi za studeni. Jer tu to bi imalo posljedice koje ne bi e, bile zanemarive na blagajnu e, komisije i mogli bi dovesti do nekih operativnih poteškoća. Unaprijed vam se zahvaljujem na odgovoru. Hvala Giovanni, to je bilo vrlo jasno. Monika. Dragi predsjedavajući, što se tiče proračuna Europskog parlamenta, ne želim uopće ništa reći uzvršu obzir ovo stanje stvari, nego se samo e, želim osvrnuti na ove izmjene proračuna. Nakon jučerašnjeg e, jučerašnje rasprave su dosta jasno uočljivi problemi u vezi toga. Moje glavno pitanje na kraju krajeva je sljedeće. Mi smo kao Europski parlament stavili naglasak na raznim područjima, ali posebice u jednom području gdje nismo htjeli da su brojke niže, a to je tema koja je vezana uz znanstvenike. Ove agencije, to su sve pojedinačne teme o kojima moramo raspraviti u detalju, ali imamo jedan veliki problem, jedan skupni veliki problem, a to su to je znanost to su znanstvenici. Uzavši u obzir da želimo poboljšati konkurentnost i isto tako istraživački e, potencijal Europske unije, e, tu smo stavili upravo i naglasak. Sada je komisija dala prijedlog od 9 milijuna globalnog transfera to je u redu, ali nama treba 400 milijuna za poplavu, zatim 100 milijuna za Siriju i za slične poteškoće, izbjeglice i tako dalje. A zatim isto tako imamo, ako pogledam pobliže još i područje istraživanje, gdje imamo prijedlog od 327 ili 28 milijuna. A prijedlog je bio 331 milijun. ITA je e, prvi od tih e, projekata, no znamo da je ITA nešto što s čime kasnimo i to je vježba koju često imamo to se neće pojaviti 2014. godine zato što ćemo tek na kraju višegodišnjeg planskog okvira opet se vratiti na ovo jer je došlo upravo do te odgode, dakle eventualno u 2016. godini. Zapravo mi nije jasno da čak i kada raspravljamo o ovom proračunu za 2013. godinu, a tu se osnivam na moje dugodišnje iskustvo vezano uz poljoprivredu i druga područja, da imamo proračun gdje ostaje 55 milijardi ako oduzemo 600 i nešto što smo pobacili na 2014. Ako bismo negdje mogli naći 200 milijuna kako bismo povećali globalni transfer na 709 i taj isti novac prenijeli na istraživanje onda bismo mogli smanjiti brige Ane Jensena za 2014. godinu i ovako, ovakav manjak financiranja za istraživanje jednostavno je prihvatljivo. Kod mnogih drugih točaka još možemo raspraviti o tome, ali ovakvu, ovakvo načelno podfinanciranje istraživanja jednostavno nije prihvatljivo zato što znamo da ćemo 2014. godine već imati manje brojke i ako tu uključimo i brojke iz 2013. godine Eh, koji doduše još nisu možda 300, ali su eto, 200 milijuna recimo, onda moramo u ovom velikom proračunu naći negdje taj novac kako bismo ga prebacili. Inače ću stvarno biti očajna. To je nemoguće. Iako zatim na kraju 2014. godine bi pročitala da je, na primjer, ostao vis, višak od e, jedne milijarde, onda bi stvarno jednostavno bila bijesna. Žalim, žalim zbog toga što ću morati otići ranije danas popodne, jer imam jedan drugi termin, ali zamolit ću, a jedan prijedlog u vezi s time sam i sama unijela, da bi vijeće do sredine studenog možda mogao doći k sebi što se ovoga tiče i onda bismo se riješili tih briga te bismo možda mogli doći i na kraj sa svim izmenama proračuna. Ne bismo s njima bili zadovoljni niti sretni, ali mogli bismo došli, doći do kraja toga. To je nešto što sam morala sada reći, ali mislim da bi moralo biti moguće naći negdje tih 200 milijuna za istraživanje, istraživački rad i tu je i vijeće dosta fleksibilno, te ne bismo smjeli se dopustiti da iduće godine ne možemo isplatiti e, sredstva za određene projekte ili da ih pak moramo odgoditi, a upravo govorimo da moramo ići dalje s inovacijom i istraživanjem. U potpunosti te svačam, Monika Juta Haug. Vrlo kratko. Kao dopuna onome što je upravo rekla Monika Holmajer. Ne radi se o tome da vijeće novac koji dolazi iz globalnog transfera želi staviti drugdje, a ne u istraživanje, već se radi o tome da su kod 14,7 milijuna minusa isto upravo prištedjeli na području znanosti istraživanja u izmeni proračuna broj 8. Dakle, oni drže velike govore, kako god ih nazivali, o tome da ulažu u tome, a to uopće nije utemeljeno jer iza toga ne stoje konkretne brojke. Da, nažalost, imate pravo jedna i druga. Gospodin e, opći ravnatelj, ravnatelj opće uprave, izvolite, predajem vam riječ. Merci, Je vais... Euh, <clears throat> Hvala gospodine predsjedavajući, ja ću pokušati odgovoriti na ova pitanja koja su nam postavljena. Kao prvo, što se tiče Lampeduze. Predsjednik Barroso je najavio nedavno prilikom svog posjeta na Lampeduzi da će se 18 milijuna eura mobilizirati za to i mi smo ih e, definirali u obliku obveza i imat ćemo u, tom smislu virman proračunske ovlasti. Radi se o 14 milijuna koji smo na taj način uspjeli mobilizirati putem transfera u naslov broj tri to sredstva će ići, u fond za izbjeglice, prije svega za hitne mjere za upravljanje imigrantskim tokovima. Mislim da je to ona informacija koju ste htjeli. Da, hvala vam. Radi se o 2013. ili 2014. godini. Dakle, radi se o ovoj godini e, u obliku obveza za 2013. godinu. Što se tiče pitanja koje postavio gospodin Lavija o izmjenjenom proračunu broj 8 i njena adaptacija, njegova adaptacija u iznosu od 14,7 od strane vijeća. Vijeće smatra da je to prilagodba koja održava nesporazum oko toga kako će se izračunati preuzeta sredstva za plaćanja i da će to se odraziti na e, plaćanja za fond za solidarnost. To je nešto što još treba riješiti kada za to dođe vrijeme. Tu se jasno radi o jednom problemu koji je isto tako i povezan sa pitanjem e, izmjenog proračuna broj 9 kojeg se spomenuli. Što se tiče izmjenog proračuna broj 9, prvo bih htjela, htio reći gospođi Holmar da ću da bih rado našao 200 milijuna, dakle što se tiče ovog globalnog transfera, rado bih našao 200 milijuna unutar globalnog transfera kako bismo imali više sredstva za plaćanje za područje istraživanja. Pod navodnicima možemo reći da smo, bili, da smo imali sreću kada smo pripremali globalni transfer i tada smo otkrili da je ostalo 280 milijuna eura na raspolaganju unutar programa ITA koji je bio u zakašnjenju da nije bilo tog sredstva koje su nam na neki način e, došli kao iznenađenje, onda bi globalni transfer bio samo na 220 milijuna eura, dakle na najnižoj razini u kojoj je ikad bio u e, proračunskoj povesti Europske unije, pa čak i Europske zajednice. Dakle, 200 milijuna. Mi smo spremni pogledati još jednom i imamo isto tako i mnogo dobre volje kako bismo potaknuli našu opću upravu i naše opće uprave imali negdje još neki skriv, neko skrivano blago koje nam mogu staviti na raspolaganje, no mi e, vrlo sumnjamo to, uzevši obzir koliko nam je bilo teško podignuti taj globalni transfer na ovu razinu na koju je sada predloženo. Što se tiče izmijenjenog e, proračuna broj 9, Jasno je da je dio sredstava, 409 milijuna, eh, se iskoristio za tu svrhu i da zatim će ostati samo stotinjak milijuna koji se može iskoristiti za globalni transfer. Od tih 109 eh, milijuna razlike bitno je da mobiliziramo sva moguća sredstva u svrhu sirijskih izbjeglica. Kao što znate imamo ogromni problem sa plaćanjem što se tiče mjere za hitnu pomoć i za humanitarnu pomoć za sirijske izbjeglice u iznosu od 78 milijuna. Dakle, sve u svemu nam ostaje samo 31 milijun kojim bismo mogli financirati nešto drugo. Dakle, to je dosta mali iznos, a sa strane komisije je analiza takva da u ovakvim uvjetima bismo morali dati prednost plaćanjima koji idu za korisnike za koje bismo u suprotnom slučaju morali platiti određene penale. Imamo proračunske linije gdje možemo već sada predvidjeti jednu takvu situaciju i stoga ćemo takvim slučajevima dati prednost što se tiče mobilizacije sredstva. Pitanje o tome što se sada događa zbog toga što će se glasovanje o izmjeni proračuna 8 i 6 odgoditi, dakle neće doći do toga, do plenarne sjednice u studenom. Ta plenarna sjednica će se održati 19. studenog. Propisi e, koji se tiču vlastitih prihoda su vrlo jasni. Ako se glasuje o proračunu nakon 15. tog mjeseca, onda se sredstva moraju staviti na raspolaganje komisiji i to prvog radnog dana dva mjeseca nakon glasovanja, dakle mjesec N plus 2. Da, je glasovanje, da se glasovanje održi prije 15. Onda bi to bio dakle, prvi radni dan u prosincu. A ako imamo hipotezu da će se plenarna sjednica, dakle to nije hipoteza, ali e, eto, dakle 19. studenog, onda se radi o prvom danu u siječnju. Posljedica toga je da će komisija imati vrlo velikih e, poteškoća zabrinutosti što se tiče e, efektivnih plaćanja. Imamo preuzeta sredstva za e, plaćanja, ali nemamo sama sredstva koje idu za, za te obveze i e, to znači da ćemo vrlo vjerojatno, zapravo vrlo sigurno biti u e, takvoj situaciji da ćemo morati obustaviti plaćanja na neki datum koji će najvjerojatnije biti e, tek kasnije u studenom, ali dakle morat ćemo odgoditi naše isplate korisnicima na otprilike kraj studenog. To je situacija u kojoj se nalazimo, to je situacija koja nas jako ozbiljno zabrinjuje, uzevši u obzir posljedice koje će to imati na korisnike. No, smatram da moram biti jasan, precizan, da moram biti lojalan i da moram reći stvari e, onakvim kakvi jesu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam. Ravnatelj opće uprave, hvala za vaše preciznosti. Dakle, što se tiče pitanja kojeg sam ja postavio, ako sam dobro razumio, imat ćemo nešto više od 300 milijuna eura koji će biti stavljeni na raspolaganje žrtvama nesreće na Lampeduzi i to na temelju plaćana koji će se temeljiti na obvezama za 2014. godinu. Dakle, ta će plaćanja stići krajem ove godine i e, nije nešto što se tiče naših problema sa plaćanjima za 2014. godinu. Neće biti uračunati u to. Ja također e, koliko svačam, a to me ne iznenađuje, no hvala vam što ste to bilo jasno rekli, da ako se pridržavamo trenutnog stava vijeća što se tiče e, financiranja izmjene proračuna broj 9, da se on financira u iznosu od 400 milijuna putem globalnog transfera i to u cijelosti. Kada bismo se pridržavali tog stava, to bi značilo da će biti, to će biti vrlo brutalna stvarnost, ali to će biti stvarnost ako sam vas razumio, da ćemo morati E, birati između toga da žrtvujemo sirijske izbjeglice ili pak odustanemo e, od toga da e, uravnotežimo taj proračun. Jer ako moramo odgoditi neka plaćanja, to znači da komisija, dakle Europska unija, nije ispoštovala rokove koji su predviđeni financijskom uredbom. Naravno, trebamo to pogledati redak po redak i to će naše, naši izvjestitelji napraviti, ali trebamo dakle shvatiti koji je zapravo eh, opseg onoga, one, one situacije u kojoj se nalazimo. Svatko treba preuzeti svoju vlastitu odgovornost na temelju toga. Što se tiče kašnjenja, kašnjenja odluka koje trebamo donijeti, podsjećam da je to kašnjenje. Neću insistirati na tome, ne želim nikoga okrivljavati, niti započeti jedan, jedan takav manevar, to neće ničemu služiti, no želim ipak podsjetiti da je izmjena proračuna broj 6 2 milijarde 600 milijuna dodatnih sredstava koji su došli iz e, doprinosa bruto, eh, bruto nacionalnog proizvoda koje su dakle uplatile države članice da su da su nešto što ide uz onaj prijedlog o carinskim eh, dađbinama i komisija je znala taj prijedlog, vijeće ga još uvijek nije prihvatio. Mi još nismo o, o tome dobili dokumente, a konsen nam ne želi pružiti dokumente. Dakle, odgovornost za to je u potpunosti na strani vijeća. Postoje opravdani razlozi za to, da najvjerojatnije, ali vijeće u potpunosti nije ispunilo svoju zadaću. Vijeće uopće ne govori o tome izvan svoj, četiri zida. Isto tako ne bi imao nikakve svrhe govoriti s vijećem o izmjeni proračuna broj 8, zato što u svakom slučaju ne bismo mogli o tome glasovati na plenarnoj sjednici. Dakle, što se tiče izmjene proračuna broj 8, u svakom slučaju komisija ne bi dobila te 3 milijarde i e, zato što a to je nesvatljivo da se vijeće potrudilo da u svom kalendaru ne provede glasovanje o izmjeni proračuna broj 8 prije 30. listopada. Dakle, što se tiče samog kalendara, mi smo izloženi na milost i nemilost vijeću. Za sada ne želimo nikoga okrivljavati, žaliti se, ali ako ima nekoga tko se zbog toga žali, onda eto, to je taj argument. Uzevši u obzirno što je rečeno, Naravno da pozivam naše izvjestitelje, to je već i slučaj, ali još ih više ohrabljujem da surađuju sa komisijom i da precizno pogledaju koje su to, koje su to proračunske linije kojih se tiče ovaj globalni transfer, da pogledaju redak po redak koji je stav vijeća Znamo da vijeće želi od 509 milijardi globalnog transfera staviti 409 milijardi u izmenu proračuna broj 9, što vijeće predlaže sa ovim preostalim sredstvima 100, e, milijardi, dakle da li se mogu ta sredstva koristiti za istraživanje ili ne. A bitno nam je da su naši izvjestitelji potpuno svjesni toga što se tiče globalnog transfera. U vezi s time, izvolite. Hvala lijepo predsjedatelji prije svega. Zahvalio bih se na ovom vrlo potpunom objašnjenju koje smo čuli o situaciji. Zahvaljujem također i izvjestiteljima koji su vrlo otvoreno radili na ovome. I ja bih se pozabavio jednim političkim pitanjem jer smo mi ovdje političko tijelo i ako nisam pogrešno razumio, vi ste nam rekli da je konferencija predsjednika odlučila odgoditi donošenje odluke o MFF-u do studenog. Ne znam da li se to može opozvati, ta odluka ili ne. Da li je to institucionalno još uopće moguće, ali tu postoji postoji više problema. Prije svega politički problem i ja uvelike žalim zbog te odluke, zbog toga što ono što zapravo mi činimo je da šaljemo poruku našim sugrađanima da ponovo zapravo stvaramo samo još više konfuzije o jednom pitanju koje je trebalo biti odavno razjašnjeno. Nešto što je vrlo važno i s čime smo se već trebali pozabaviti i riješiti. Danji problem je proračunska pitanja koja su vezana u sve ove nacrte izmjene proračuna. Kao što je Giovanni Lavija objasnio, potrebno nam je rješenje za neka, neke od tih nacrta izmjena proračuna. Nim nije mi jasno zbog čega je konferencija predsjednika dala proračunske odluke, kakve su proračunske odluke odluke, razlozi za ovu odluku. Dakle, tu postoji pravni problemi jer se stvara i kašnjenja i određena konfuzija oko nekih e, uredba koje su već izglasane, no u ovom trenutku moj bi politički stav bio da je doista šteta što je konferencija predsjednika ovako odlučila. Mislim da bi bilo moguće nadići poteškoće prepreke i to u vrlo kratkom vremenskom roku. Teško će biti objasniti čovjeku na ulici da mi ne možemo razriješiti ove probleme koji su postupovne prirode i znam da postoji e, postupovno pravo također i neki čak e, koriste takve elemente kako bi se odgodile neke važne odluke. No u ovom trenutku mislim da je doista poprilično teško doista suočiti se s našim građanima i reći im ovo je, znate, vrlo komplicirano, postoje prepreke, postoje poteškoće i zapravo uopće nemamo neke suštinske probleme, već postupovne probleme i nismo u stanju dogovoriti sa oko ovoga, ne možemo se dogovoriti da damo svoje odobrenje. Uzevši to u obzir zapravo ono što nam je potrebno je stabilnost i moramo odaslati poruku sigurnosti i stabilnosti jer je to potrebno našim građanima. A to je potrebno i onim tijelima koja koriste financiranje od strane Europske unije. No mi zapravo šaljemo upravo suprotnu poruku. Stvaramo sve veću konfuziju, sve veću zbrku i ljudi imaju poteškoće s tim ne razumiju što zapravo radimo. Dakle, to je politički stav i eh, glavni ravnatelj nam je upravo objasnio i njegove poteškoće u pronalaženju potrebnih sredstava u proračuna kako bi se eh, ispoštivalo financiranje na globalnoj razini. No, moj je stav, politički stav, i u odbor za proračun u krajnjem, odbor za proračun u krajnjoj liniji jest političko tijelo. Merci, Hvala, dragi kolega. Ja sam na konferenciji predsjednika se zalaga da je mm, stav odbora za proračun taj da 23. listopada još uvijek mogući datum. Međutim, konferencija predsjednika nije bila tog mišljenja. Međutim, dragi kolega, što se tiče javnosti u odnosu na njih, ne radi se o pitanju postupka, niti o pitanju parlamenta. Na koji način može parlament glasati o tekstu koje vijeće nije izglasalo. Kasni se, ali to uopće nije greškom parlamenta. Zašto nije vijeće glasalo? Zato što neke zemlje članice ne mogu ili ne žele financirati europski proračun. Nažalost, Evo, takva je situacija. Međutim, sustav je takav da se vlade skrivaju. Sve ove teme o kojima govorimo, radi se o milijardama eura, radi se o socijalnoj politici, o humanitarnoj pomoći i tako dalje. Radi se o pomoći za radna mjesta mladih. Sve su to stvari koje su nam potrebne. A ono o čemu govori vijeće, e, to su jednostavno rasprave među dužnosnicima. To su rasprave iza zatvorenih vrata. Niti jedna država članica ne preuzima političku odgovornost u vijeću. I tamo nema niti jedne TV kamere. Jedina stvar koja se vidi u javnosti jest rasprave u parlamentu. I ako do nečega dođe, onda je to, do toga došlo krivnjom parlamenta. Sad kad sam u oporbi, ali kad je moja stranka bila u većini. Ako ću napraviti u mojoj zemlji, ako nas se napadne, moramo jasno i glasno reći da se radi o nečemu zašto su krive vlade. Europski parlament je donio odluku i preuzeo na sebe odgovornost. Ali postupovna pravila kažu da najprije glasa vijeća a nakon toga parlament. Parlament je spreman za pregovore već od sutra. Dodajem, danas smo se držali stava parlamenta da ve, bi se već u lipnju bili riješili svi problemi vezana za plaćanje. Jer, i to za 2013. godinu, jesmo mi rekli u parlamentu da pristajemo na sve brojke koje predlaže vijeće iako su ona manje i relativno male, ali pod jednim uvjetom da se proračun za 2013. godinu izvrši u skladu s temeljnim ugovorima i tako da se svi računi koji dospiju na plaćanje za 2013. budu isplatili 2013. godine kako bismo počeli sljedeći višegodišnji financijski okvir na o samom, s jednim novim početkom. Međutim, e, komisija se javila, tražilo se 11 milijardi, što je parlament podržao. Radilo se o nekim vladama bliske vama i nama da se prihvati svega prva tranša od 7,3 milijarde, a onda nam se druga tranša od 3 milijarde 9 E, nije prihvatila, onda su rekli da možda ćemo te dobiti drugu tranšu, ali ćemo vam skinuti 400 milijuna. Zato je došlo do problema. Evo, ja kad neki ugovor potpišem, onda se pridržavam onoga što sam potpisao. Međutim, vijeće, ako potpiše ugovor, onda poslije kaže čujte novi zahtjev. Ali ne možemo funkcionirati na taj način, jer na taj način Europski parlament ne služi ničemu. Jer se traži da Europski parlament jednostavno odobri i usvoji ono što je donio vijeće. Ne, tako ne može ugovor postoji i vijeće će se toga morati pridržavati. A mi ćemo se moći izraziti, izjasniti o tome onog dana kad vijeće se bude izjasnilo. A zašto je došlo do kašnjenja? Zato što je izmijenjen proračun broj 6 gdje 2,6 e, milijardi koje su došle iz nacionalnih doprinosa. Nedostaje zato što neke zemlje jednostavno 2013. godine imaju veliko potešeće da izdvoje. Moći će to izdvojiti tek 2014. godine. Takva je dakle politička stvarnost. Žao mi je da vijeće i vlade nemaju hrabrosti da to kažu u javnosti. Možemo razumjeti da neke zemlje, uključujući i moja, imaju problema s proračunom i da bi im je teško da u ovom času izdvoje sredstva za europski proračun. Međutim, bilo bi puno bolje da oni to hrabro kažu u javnosti, tada bismo bolje mogli pregovarati o tome kako da se to riješi. A u međuvremenu i ja ću na osnovi ovih analiza reći da nitko ne smije kriviti parlament, te da se mi ne smijemo osjećati krivima jer nažalost postoje neka plaćanja koja će kasniti i to u jako osjetljivim sektorima i u najgore mogućem trenutku sa stanovišta socijalnom, gospodarskom i humanitarnom. Gospodin Arton. Eh, Chaos, er is onoverzichtelijke situatie. Dragi kolege, kolege iz EPP-a nam je upravo rekao da ne možemo to objasniti građanima i to je apsolutno točno. E, tako takva je politička situacija. Ugasit ćemo svjetla i nećemo više ništa plaćati i onda na građane se naše politike neće uopće odražavati i prema tome će sve biti gotovo. Molim, svi govorite u političko ime, možete govoriti kao političar, ali ne i u moje ime. Da, to je točno. E, mogu vas u to u pot, smislu potpuno razumjeriti. Hvala lijepa. Još su se dvije osobe javile za riječ, a nakon toga ćemo glasati jer smo odredili vrijeme glasanja. Nakon što je sve to stvarno izvrsno objasnio, izvrsno objasnio i ja mislim da to možemo i zastupati i da možemo svakom pojedinačnom građanu to reći i prema njemu to zastupati, da je to vrlo jasno. Ovo na što smo se upravo žalili da su izmjene proračuna upravni kaos, administrativni kaos. To je krivo, to je potpuno kriva kategorija. Izmjena proračuna su rezultati ono što vijeće čini s nama već dvije godine. Dakle, kod proračunskih postupaka nas se pritišće da se obvezujemo na premala plaćanja. Već smo se prije dvije godine trebali protiv toga e, boriti i uspostaviti se, ali nismo. I to zato što smo politički odgovorni, zato što uvijek kažemo da nam je potreban proračun. I to komisija isto tako kaže da uvijek nam je potreban proračun. A sada vidimo gdje smo završili. Imamo niz izmjena proračuna koje su nam potrebna i potrebno nam je mnogo dodatnog novca od država članica. I ono što ona kaže je točno. Neke države članice imaju poteškoće i to se može razumjeti. A ja smatram da je i komisija se potrudila da nađe s nekim državama članicama tehnička rješenja, da dakle novac koji treba uplatiti da se plaća kasnije ili u više tranša ili tako dalje. Ali isto tako je jasno da je barem jedna država članica koja je odgovorna, koja bi trebala biti i mora biti odgovorna za jednu petinu europskog proračuna, ta država članica nema poteškoća i to nikakvih poteškoća. I upravo su to ti, kada se, to, kada se dobro posluša što, je, što se događa u vijeću, upravo su oni ti koji odgađaju cijeli postupak, koji su sada još jednom e, i podigli Latvicu i rekli su da će se naravno izmjena proračuna broj 8 povezati sa brojem 9 i samo ako se broj 9 isplaćuje putem redeploymenta, dakle promjene korištenja, onda ćemo e, se složiti. To su bili Njemci. Oni su to jednostavno inicirali, a svi drugi koji odgovaraju za četiri petine, e, moraju za to platiti na neki način u 75 tranšama. Oni su se dopustili e, da ih Njemci ucijene i da im kažu da sada to moraju tako učiniti. To je besmislica. I zatim njemački veleposlanik kaže da i predsjedništvo vijeća to onda mora pismeno priopćiti predsjedniku odbora za proračun u Europskom parlamentu. Kako je to razumijevanje demokracije? Još jednom, da ponovim, mi kao parlament nismo krivi za ništa, a pogotovo ne za to kada e, se zalažemo za regularni e, proračun Europske unije. Oprostite, znam naravno da je vaša stranka na vlasti, no to nije dovoljno. Mi jednostavno moramo biti protiv tih vlada, bilo da su te vlade socijaldemokratske, liberalne ili konzervativne prirode. Pokušamo se sada ovdje izvjeći baviti nacionalnom politikom. Zahvaljujem, draga Juta, dragi kolege. Nije bila moja namjera da učinim ništa više nego samo da vam priopćim da parlament funkcionira na jedan inteligentan, koherentan način. I ja sam zapravo želio svim kolegama reći da postoje neke neželjene posljedice ovog procesa koje se sada i vremenski razvlači. A te će doista biti negativne pograđene. Ja ne slijedim upute svoje vlade. Ja sam želio jednostavno pokazati da moramo preuzeti svoj dio odgovornosti što se, tiše, što se tiče sredstava za plaćanje. I vlade moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Nadam se da nisam odao pogrešan dojam. Dakle, nisam želio političku raspravu započeti. To svakako nije na meni. Dakle, nisam pokušavao odati dojam da se radi o pogrešci parlamenta. Upravo suprotno. Želio sam reći da je moguće nadići ove poteškoće, eh, urediti ovaj cijeli nered i učiniti s naše strane sve što je moguće da ubrzamo razvoj stvari. ja vidim stvari tako da zapravo moramo pokrenuti jedan mehanizam koji će otvoriti mogućnosti da se e, na odgovarajući način pozabavimo e, pitanju vlastitih resursa, rastih e, prihoda. I to je ono što zapravo postižemo s ovim MFF-om. Naravno, prije svega moramo biti u stanju usvojiti ga. Na svako kašnjenje bit će teško objasniti javnom mnjenju. Dakle, nismo želi stvoriti mm, dojam da parlament odgađa stvari i da ima negativnu ulogu. Baš suprotno, mi smo svoj dio u potpunosti odradili, sve što smo mogli smo učinili i zahvaljujem svima na trudu koji su uložili jer već dugo vremena naporno radimo na tome. Dakle, želio sam samo dragoj kolegici Juti odgovoriti jer eh, me spomenula. jasno mm, se razumijemo. Moramo izvjeći to da krivimo neko u određenu državu, jer nije u tome problem. E, imamo jednog uobičajenog sumnjivca u ovim problemima koji je još uobičajeni sumnjivac više nego ikada, ali postoje i svi oni koji su neto platiše. u vijeću ministara kad postoji jedna država koja traži više od drugih, onda se druge države skriju iza nje. Nije uloga parlamenta da krivi neku određenu zemlju. Međutim, uloga parlamenta je da brani interese svih zemalja i interese građana one interese kakve mi smatramo da građani imaju i to pred vladama koje predstavljaju države članice i od kojih svaki a može imati različite e, stano, različita stanovišta. I dakle treba izbjeći da posljedica toga budu kašljenja. E, posljednja ima riječ Alda. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, cijelo popodne pretežno zapravo slušamo o tome da su gotovo svi obavješteni o razvoju događaja u pregovorima i čini se da je to ključno kako bismo shvatili što se ovdje dovodi u pitanje, što se događa, kakve će posljedice biti, ne samo političke, već i praktičke i također što se tiče našeg programa za sljedeći tjedan. No u stvarnosti, iako dijelim i razumijem e, stav da Europski parlament ne bi trebao popustiti nekakvim ucjenama strane vijeća, ne bismo trebali prihvatiti posao koji je loše odrađen. Ali postoji još i dublje i važnije pitanje. Postoji političko pitanje, a ono je ukorijenjeno u neke od stvari koje je sam parlament usvojio. Dakle, ako se slažem da ne bismo trebali popustiti nama, ne slažem se s nekim s nekim stajalištima parlamenta i naš klub zastupnika se ne slaže sa oko sporazuma koji je parlament postigao sa vijećem po pitanju MFF-a. To nije nikome ništa novo. Dakle, poznato je da se moj klub zastupnika ne slaže s tim sporazumom i to iz više razloga. Dakle, višegodišnji financijski okvir je prije svega okvir koji nam ne pruža odgovor na gospodarsku i socijalnu krizu dakle, ne rješava niti financijsku krizu u pojedinim državama članicama, a postoji zemlje poput moje i druge koje su podložne intervencijama trojke, što također ne rješava naše probleme, a niti ovaj MFF nam zapravo neće omogućiti da ponovno pokrenemo svoje gospodarstvo, niti rast, niti da provedemo protocikličke programe i politike. Dakle, niti jedna od zemalja u kojima dijela trojka. Dakle, MFF se zapravo, zapravo ne rješava pitanja poput nezaposlenosti mladih, niti potrebe za socijalnom podrškom i potporom i zapravo se ovdje dovodi u pitanje da politike štednje koje provode vlade su zapravo prije svega vlade su bile prisiljene provoditi ih, a sada smo čak došli i do ucjena, što nas stavlja u vrlo ranjivu i slabu poziciju. Dakle, svi ćemo zapravo biti oslabljeni, građani u državama članicama će biti oslabljeni, a one države koje su već oslabljene bit će još više izložene e, zbog ove situacije gdje se doista provodi jedna ucjena, parlament se ocjenjuje, a to će se u principu prevesti u proračunske gubitke za naše građane. Dakle, mi smo doista duboko zabrinuti i to nema veze sa pregovaračkom taktikom Europske unije. Europska unija MFF zapravo sve više pretvara u nešto što Europu europski proračun e, srezuje na minimalne mjere, a čini se da trenutno zapravo sad samo posustajemo pred nekim neoliberalnim idejama, ne dopuštamo najslabijima da prežive. Europa se pretvara u e, jednog političkog i proračunskog patuljka koji napušta svoje građane i koji napušta one koji pokušavaju doći do Europe. Grčka prolazi kroz jednu humanitarnu krizu, imamo tragedije oko Lampeduze i to je zapravo samo jedan vrlo tužan odraz e, situacije u kojoj trenutno živimo. Dakle, doista ima, parlament ima vrlo ozbiljnu odgovornost i mislim da klubovi moraju odlučiti žele li prihvatiti ovaj MFF ili ne. No, MFF će zapravo samo dovesti u pad poziciju ljude i mislim da s njime, da se nakon toga više nećemo moći vratiti. Biće prekasno. Hvala Alda. Time ste izrazili mišljenje e, vašeg kluba zastupnika i u mnogo stvari e, mi smo u velikom broju ti koji dijelimo vašu dijagnozu. Moram reći da s vremenom glasanja kasnimo, prema tome sada moramo početi s glasanjem. Srećom za naš dnevni red, ali nažalost za europske korisnike polovina predviđenih e, glasanja otpada. Predlažem da počnemo s glasanjem o točci broj 20, mobiliziranje e, e, Europskog globalnog fonda za zajednicu e, u Valenciji u Španjolskoj. Izvjestitelj je kolega Plenković. Uzmite dakle glasački popis, popis svega za glasanje. Ali eto eh, listić koordinatora. E, točka dnevnog reda broj 20, izvješće Plenković sa nekoliko amandmana. Imaju li svi glasačku karticu? E, gospodin Plenković neće glasati u izvješću Plenković. Hoće. Sada možemo glasati. Evo, e, serija amandmana istih autora, gospođe Berez i drugih, s kojima se izvjestitelj slaže. Radi se o amandmanima 1, 2, 3, 4, 6, dok je a, peti amandman već pokriven. U bloku ćemo tome glasati. Eh, An, vi želite da se jedan amandman izvadi iz ovog eh, bloka. Amandmani prvi i drugi. Da li ćemo onda glasati o i prvom i drugom amandmanu? Tko je za? Protiv? 1, 2, 3, 4. Koliko ima suzdržanih? Usvaja se. A zatim ćemo zajedno glasati o amandmanima 3, 4 i 6. Tko je za? Protiv? Gospodin Hartong suzdržani, usvaja se. Amandman liberala, izvjestelj je protiv, to je amandman broj 7, tko je za? Troje, tko je protiv? Velike i klubovi zastupnika i Alda. Suzdržan gospodin Hartong, dakle odbija se. Amandman broj 8, izvjestelj je protiv, tko je za? E, klub izvjestelja ne. Tko je protiv? Ostali. Suzdržani? Odbija se. Konačno glasovanje elektronskim putem. Možemo li sada glasati elektronskim putem? Samo čas promijenili smo uređaj koji sada ne funkcionira. Prema tome sačekajte, molim. Attendez, excusez-nous, hein, pour l'instant, euh, il y a un petit problème. Bon, on va peut-être voter à main levée, alors. Pričekajmo, možda ćemo morati glasati dizanjem ruke, jer čini se da ovo ne funkcionira baš. Dakle, glasamo. Jeste se glasali? Ima nas ima ovdje 21 na osoba, 21 je glasanje zatvoreno, 20 glasova za, jedan protiv, niti jedan srzuzan čestitamo izvjestitelju. Prelazimo sada na izvješće Jute Europska željeznička unija i ukidanje uredbe. Dakle, glasamo o željeznicama. Zajedno glasamo o amandmanima izvjestiteljice 3 i 4. Tko je za, tko je protiv i jedan protiv, suzdržani usvaja se. Nakon toga e, članak o prijedlogu uredbe, amandman 5 izvjestiteljice. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se o prijedlogu legislativne e, rezolucije. Dva amandmana izvjestitelja tko je za, tko je protiv, jedan protiv, suzdržani usvaja se. Završno elektronsko glasanje da vidimo hoće li uređaj funkcionirati. Da, molim vas sada glasajte. Svi su glasali 20 glasova za, jedan protiv, nula suzdržanih. Izvješće je usvojeno. Sljedeće izvješće Jute, izvolite. Znam da je to pomalo neobično, no malo prije smo o tome raspravljali i prije svega smo raspravljali o određenim zadrškama iz odbora ITRE. stoga ja na jedan dio usmenog amandmana prilažem još jedan usmeni amandman što se tiče paragrafa šestoga, stavak šest. Stavak će ostati takav kakav jest, samo će se onda još na kraju dodati da se rasprave opcije ili da se ustanovi tajništvo berek i tako dalje ili da se berek pretvori u tijelo sa stvarnim sveobuhvatnim nadležnostima na području eh, europskih institucija i država članica. Znam da je, sam vas ovim sada možda malo eh, prepala, no nadam se da će svi moći podržati ovu promjenu. Ne želim reći da sve želimo ukinuti, nego postoji ta druga mogućnost i to je upravo ono što bih htjela reći, dakle da se doista od Agencija Berex ovdje nezavisna agencija, no onda u tom slučaju moram ovo dodati. U redu, vi dakle predlažete usmeni amandman za paragrafu broj 6. Glasat ćemo o tom usmenom amandmanu nakon ostalih amandmana. Počinjemo sada s amandmanom prvim gospodina Gajera. uz usmeni amandman izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Slijede tri amandmana gospođo Trotman. E, izvjestitelj slaže da budemo glasali u bloku? Ne. Amandman 2. Trotman broj dva. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Nitko. Jadna Katrin socijalisti su jako čvrsti tu. Amandman broj tri, tko je za? Tko je protiv? Tu moramo provjeriti. E, nema nas toliko puno. Ne, amandman broj tri. Elektronski glasamo. 10 za 11 protiv. I ljevica je upropasla Katrin Trotman. Ništa ne kažem. Amandman broj 4. Tko je za? Nitko. Protiv. Svi su protiv. Suzdržani. Dobro. Usmeni amandman i UT Hauke koji na paragraf 6. dodaje pretvaranje pereka u sve ubuhvatne ovlasti neovisne od europskih zemalja članica. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? I jedan glas protiv, jedan suzdržani, dakle usvaja se. To ćemo dodati u šesti paragraf. I sada završno glasanje o izvješću o mišljenju Jute Hauke. Molim, otvaram glasanje. To je glasanje o cijelom tekstu. 20 za, 0 protiv, 1 suzdržani glas triumfalno se usvaja. Imamo dodatno glasanje. Zajedno s koordinatorima smo se dogovorili da vam predlažemo u točki broj devnog reda broj 9 mišljenje Europskom socijalnom fondu o tome da se da dodatna pomoć trima zemljama članicama. Radi se o pravnom dijelu izmijenjenog, nacrta proračuna broj 7. Taj e, izmijenjeni proračun dio je višegodišnjeg financijog proračuna. Na odboru za proračunsku kontrolu glasat ćemo o tome na nivou odbora, o tome ćemo glasati 5. studenog. Ali moramo dati odboru regi pravno mišljenje. Mi moramo to napraviti na vrijeme kako bi Rebi mogao glasati na vrijeme i kako bi se politike koje se financiraju iz nacrta izmjenog proračuna broj 7 mogle na vrijeme biti financirane. Radi se o izvješću Rainer Begel, kojega e, Sidonija mijenja. Nijedan ni drugi nisu tu, ali amandmana nema. Tko je za izvješće? Tko je protiv? Jedan glas protiv. Suzdržani usvaja se. A Mm, izvjestiteljima ćemo čestitati izvjestitelju, ćemo čestitati kao i Sidoni i svima. Prelazimo sada na točku dnevnog reda broj 23 i 24, radi se o virmanima. Très bien. Giovanni. Grazie, Presidente. Giovanni. Hvala e, predsjedniče. E, dva zahtjeva za storno, broj 22, gdje na osnovu formalnog zahtjeva što ga je uložila bivša Jugoslavenska republika Makedonija, da se dio preuzetih obveza za 2013. godinu za e, ruralni razvoj iz predpristupnog mehanizma prebaci u fond za institucionalni razvoj. Radi se na ograničenom broju projekata vezanih za infrastrukturu, e, sličnih onima iz prethodne mjere. Radi se o stornu od 18 milijuna eura. Ja naravno predlažem da se glasa za taj prijedlog. Mogu vam odmah reći odmah i drugu e, stvar. Dakle, storno broj 27 koji se odnosi na zajednicu u Dakle, radi se odgodi od 840 milijuna eura koji se traži od španjolskih, e, koji traži španjolske vlasti i kojim će se financirati osobne E, usluge za 300 osoba e, koje su, su otpušeni iz otprilike 150 poduzeća e, za ne koji rade na pitanjima metalurgije. Njima bi to trebalo pridonijeti da dođu na tržište rada, imaju bolji pristup tržištu rada i tu predlažem da se glasa pozitivno. Hvala lijepa. U osnovi ovaj Virman broj 27 jest posljedica izvješća Plenković. Tko je za Virman broj 22? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Dakle, jednakom većinom kao izvješće gospodina Plenkovića. Hvala lijepa Giovaniju. A što se preostalih odjeljaka tiče, mislim da je Hajder taj koji će nam govoriti o svim virmanima. Hvala vam. Mislim da ne trebamo ići previše u detalje. No što se tiče Europskog suda, postoje dva transfera, jedan od 125 milijuna eura zatim 45-46 milijuna i odbor regije koja traži 75 tisuća 16 tisuća, 55 tisuća, dakle sve mali e, transferi i izvjestitelj ih je odobrio koji nije osobno mogao danas prisustvovati i to je sve na programu. Ukoliko vam je potrebno više vremena, više detalja, mislim da više manje svi znamo o čemu govorimo. Euh, je vous propose de voter par institution quand même. Predlažem vam da glasujemo po institucijama, da ne glasujemo o tome skupno zbog raznih razloga i stoga možemo dakle glasovati o petom i šestom transferu za Europski sud pravde. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv, suzdržani usvaja se. Zatim transferi 1, 2 i 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Eto, hvala Hajder. Završili smo stoga sa glasovanjima. Predlažem vam da sada pređemo na točku dnevnog reda broj 10. Imamo dva izvješća gospodina Karvaljo. Kao prvo što se tiče programa Kopernikus. Thank you, President. Uh, Zahvaljujem predsjedatelju. Kopernik je nasljednik Europskog observacijskog programa GMS, Globalni monitoring za sigurnost i okoliš, i radi se o vrlo korisnom programu koji pruža podatke, informacije, o svemirskim observacijama i primjerice doprinosi zaštiti okoliša, klimatskim promjenama, e, javne zaštiti, sigurnosti, kontroli prometa. Dakle, mnogo primjena i već u prošlosti na taj način e, bio od koristi i budući će doprinositi gospodarskom rastu Mnogi mali i srednji poduzetnici će koristiti ove podatke i stvarati aplikacije na temelju njih. Dakle, program je vrlo važan u svemirskom sektoru. Kopernik ima proračunsku stavku 1, prema glavi 1a s iznosom od 3,786 milijuna eura 2011 odnosno prema trenutnoj vrijednosti 4,291 miliona e, na 7 godina. Trenutni prijedlog je predložila komisija e, nakon dogovora o pregovorima o MFF-u. Dakle, iznos je fiksan i ja sam u svom mišljenju naglasila tri točke. Prva Održava stav izvješća o MFF-u, dakle moramo se pobrinuti da postoji adekvatno financiranje ovog projekta, a istovremeno zaštititi druge europske programe unutar e, eh, 1A od bilo kakvog eh, mogućeg, bilo kakvih mogućih promjena. Nepredviđeni dodatne financijske obveze, dakle, trebalo bi biti eh, u uključene u marginu koja je unutar plafona MFF-a i vlastitih prihoda. Nadalje, važno je u budućnosti izbjegavati prekoračenje troškova zbog regularnosti i zbog transparentnosti trebali smo program razdijeliti u posebne kategorije. I treće, Europski parlament bi trebao imati važniju ulogu u nadziranju i kontroliranju e, razvoja ovog programa. Komisija bi trebala pravovremeno pružiti sve relevantne informacije o tom programu, osobito što se tiče troškova, predviđenih troškova, rezultata i to su dakle to tri točke koje sam ja vrstila u svoje mišljenje. Hvala. Merci, madame le rapporteur. Hvala gospođo Gospodin Minar je sljedeći govornik. Hvala vam. Kolege, samo par točaka. Najbolja moguća razina sigurnosti u programu je upravo ono što bismo trebali ciljati. To znači da se u potpunosti koristi EGNOS i Galileo, odnosno njihova infrastruktura koja je vrlo slična onoj Kopernika. Mnogi zapravo ne razumiju važnost e, europskih svemirskih programa. E, to je zapravo samo snažilo moje uvjerenje da u budućnosti moramo povećati razinu svijesti javnosti što se tiče uloge europskih svemirskih programa u našim svakodnevnim životima. To je jedni način na koji možemo javnost uvjeriti da pruži podršku, odnosno trošenje na ove programe. Europska komisija bi zapravo trebala provesti ovaj zadatak i ja pružam podršku pokušajima izvjestitelja da se podigne razina svijesti i da Europski parlament bude uključen u provedbu projekta. Već sam predložio amandman e, prema kojem bi parlament trebao biti obaviješten o rezultatima revizija mm, ECA i OLAF također provode istrage o kojima bismo trebali biti obavješteni, a o Europskom parlamentu to se radi o tu se radi o odboru za proračunsku kontrolu koji bi trebao biti nadležan za ove izvješće. Zahvaljujem dakle izvjestiteljici na otvorenosti na suradnju. Merci, mon cher collègue. Donc... Euh, Hvala, dragi kolega. Gospođa Carvalho je zabilježila vaše sugestije. I dakle što se tiče ove teme, što se tiče ove teme. O njoj nećemo glasovati, naravno, no samo da pogledam. Dakle, rokovi za... A, ispričavam se, Ann Jensen želi isto tako nešto reći. Hvala vam lijepo. Slažem se velike s onim što je rečeno o politikama semirskih programa i koliko su važni. Imam samo jedno pitanje za gospođu Karvajo. Istina je da je GMS dio svemirske politike kao i Galileo i zapravo ima neke iste karakteristike. No kada govorimo o prekoračenjima troškova, moj dojam bio da je ovaj program više poput jednog pula niza manjih projekata i u prošlosti nije dolazilo do prekoračenja troškova, što na neki način jamči da do toga neće doći niti u budućnosti. Dakle, zbog toga što ima malo veću fleksibilnost, e, zbog toga kako funkcioniraju i mogu bolje prilagoditi troškove. To nije poput Galilea, e, koji nas može stjerati u skut i reći trebamo još, iznađite još novca, inače ono što ste potrošili će biti protračeno. Dakle, drugačije je malo i naravno bit ćemo opresni, no možda nije potrebno biti toliko u strahu od prekoračenja troškova jer do toga još nije došlo i na neki način je zajamčeno da niti neće doći. E... Hvala vam, gospođo Karvalju. Želite li još nešto dodati? Hvala lijepa. E, da, pozdravljam prijedlog izvjestiteljice u sjeni, dakle da se koliko je to moguće upotrebi ista infrastruktura iz projekta Galileo i da se poveća razina svijesti u javnosti, te da Kokobu odnosno odbor za kontrolu proračuna dobiva informacije o revizijama i možemo pogledati na koji način možemo osnažiti to. Slažem se u potpunosti sa time da se ovdje ne radi o istoj razini rizika kao i kod e, Galilea zbog toga što je ovo manji, što su ovo manji projekti. No, ponudili smo jedan niz amandmana kojim se pokušavamo pobrinuti da ne dođe do prekoračenja troškova i da se ne moraju za to odvajati e, novci iz nekih drugih programa koji su vrlo važni za Europski parlament poput eh, Horizont 2020, Kozma ili programa za male i srednje poduzetnike. Donc. Hvala vam. Dakle, podsjećam vas da je kalendar za ovo izvješće sljedeći, za izvješće gospođe Karmaljo. 24. listopad 12 sati je rok za ulaganje amandmana. A nećemo glasovati 5. studenog u 14. i te glasuju 28. studenog, a glasovanje na plenarnoj sjednici još nismo zakazali. Što se tiče 12. točke dnevnog reda, to je još 11. točka dnevnog reda, to je još jedno izvješće gospođe Carvalho o svemirskom programu nadzora i praćenja. Izvolite. Hvala vam. I ovo je jedno važno pitanje Dakle, radi se o programu koji pokušava doprinijeti izgradnji neavisnih e, sposobnosti Europske unije za nadzor i praćenje iz svemira. I tim sustavom može se spriječiti i pratiti sve veća opasnost sudara pojedinih svemirskih infrastruktura. Te važno pitanje SAD troši ogromne količine svojeg proračuna na to i zapravo postoji također jedna mreža već postojećih infrastruktura država članice za ovo. Spominje se 70 milijuna kroz 7 godina, što je skroman iznos za ciljeve koji se pokušavaju ostvariti. No to je važno pitanje i važna je stavka da postoji takva mogućnost praćenja i e, izbjegavanje opasnosti e, sudara svemirskih infrastruktura. To je još jedan program u ovoj obitelji svemirskih programa i vrlo važan. Postavlja se pitanje što zapravo ne postoji e, eksplicitno proračun za to u, pravnom aktu, pa sam ja predložila jedan amandman da se metne taj maksimalni iznos od 70 milijuna kroz 7 godina, što se spominja u ovom memorandumu Europske komisije, no nije rečeno odakle taj novac dolazi. Dakle, u našem amandmanu jednom smo također e, rekli da financiranje dolazi pretežno iz Galileja i Kopernika jer je uvelike vezano uz to. Na neki način se radi o e, sigurnosti koja se pruža našim svemirskim programima. A što se tiče istraživanja, jer postoji jedan dio koji se odnosi na istraživanje u svemiru, dakle taj dio za istraživanje se može upotrebiti odnosno financiranje se može ponuditi iz Horizonta 2020 ili e, unutrašnjeg fonda za sigurnost. Ali većina sredstava bi dolazila iz Galilea i Kopernika. Treća stvar, e, nacrt e, pravnog akta ne spominje razdiobu izvora financiranja i glavnih zadataka, tako da kroz smo ponudili jedan amandman da se pobrinemo da tri glavne funkcije programa SST, dakle umreživanja senzora i obrade podataka i pružanje usluga korisnicima, te zbog jasnoće i odgovornosti maksimalni iznos bi trebalo e, raspodijeliti na kategorije u skladu sa ciljevima e, koji su navedeni u ovim uredbama. Dakle, u sažetku mi uključujemo tih 70 milijuna kroz 7 godina iznos iz proračuna, uključujemo i to odakle zapravo sredstva dolaze i amandman koji kaže da bi trebalo postojati određeno planiranje o tome kako će novac biti potrošen. Hvala. Hvala gospođo izvjestiteljice. Gospodin Minar. Hvala vam. Samo par komentara. Pozdravljam ovaj prijedlog e, kao još jedan korak Europske komisije kojim se pokušava Europska unija više uključiti u svemirske aktivnosti. Svemirske aktivnosti su od velike važnosti zbog velikog gospodarskog potencijala i što mogu doprinijeti većoj konkurentnosti Ovo je jedan nužan korak za zaštitu postojetih i budućih europskih satelita zbog toga što se smanjuje opasnost po te satelite. A ta usluga bi trebala biti financirana iz europskih sredstava. trebali bi financirati korisnici i programi Europske unije i ona bi bila dakle na korist državama članicama. Ja sam predložio tri amandmana u skladu sa onime što je naša izvjestiteljica pokušavala postići. Vrlo dobro, hvala vam. Dakle, postoji vrlo dobra suradnja između stručnjaka za ovo područje unutar našeg odbora, vrlo mi je to drago. O ovom izvješću kao i o prethodnom, kao što su izvjestitelji i gospodin Minar objasnili, dakle, oni su povezani, stoga imamo 24. listopad kao rok za unošenje amandmana, imamo 14. studeni kao glasovanje unutar našeg proračuna i zatim 28. studeni za glasovanje u ITRE. Zahvaljujem gospođi Karvalju. Što se tiče 12. točke, gospodin Darden nije ovdje, ali gospodin Ivajlo Kalfin će ga zamijeniti kako bi nam predstavio izvješće vezano za spremnost država i e, to ću vam se objasniti. Dakle, što se tiče novog razdoblja planiranja kohezijske politike, jedna vrlo važna tema. Hvala gospodine predsjedniče. U ime gospodina Dardena htio bih e, vas obavijestiti koje je njegovo mišljenje. E, počitat ću ono što mi je poslao. On misli da je važno da se u ovom izvješću podcrta niz prijedloga kojima bismo odgovorili na poteškoće koje trenutno imamo što se tiče provedbe kohezijske politike u državama članicama. Treba podsjetiti da 27.6. smo imali politički dogovor za razdoblje od 2014. i 2012. i već imamo e, tu, taj zahtjev da se kohezijska politika provodi učinkovito i da se ne može E, prihvatiti nikakva odgoda što se tiče e, dakle, odgode e, plaćanja unutar tog razdoblja. Što se tiče dospjelih obveza, oni su nešto što se u dvije trećine slučajeva tiče kohezijske politike, te stoga treba izbjeći rizik blokade za određene programe Europske unije zato što nema dovoljno sredstava za plaćanja. E, to je nešto što e, ide na korist kolektivnim, e, kolektivnim zajednicama i regionalnim zajednicama i potrebno nam je učinkovito upravljanje jednom novom kohezijskom politikom. Učinkovitost javnog financiranja Europske unije treba pojačati isto tako tako što će se stvoriti sinergije između proračuna Europske unije i proračuna država članica te regionalnih i lokalnih tijela. Komisija je iznijela e, niz uvjeta za e, to kako se europski proračun može e, tu svrhu koristiti. Kako ne bismo išli na štetu kolektivnih jedinica i drugih, potrebna nam je i određena rezerva. A država članice bi morale pojednostaviti pristup fondovima kao i pravila koje se tiču unutarnjih tržišta te mehanizma za kontrolu. To je ono što mi je Frederik eh, poslu zamolio me da vam to prenesem i on se ispričava što je odsutan. U lježu eh, mora čekati gosta gospodina Barosa. Hvala vam. Hvala, mi u potpunosti imamo razumijevanje za to i eh, ona se o tome je obavijestio. Hvala vam. Hvala za, vam na tome, Ivajlo. Nema li nikog drugog ko bi se javio za riječ? Ne. A, oprostite, gospodine Koslovski. Dziękuję, panie przewodniczący. E, uważam, że... Zahvaljujem, zahvaljujem predsjedniče. Gospodin Darden je postavio neka važna pitanja koja bi trebalo uzeti u obzir, koje bi odvrdege DG trebao uzeti u obzir obzir tijekom svog konačnog glasanja. U potpunosti se slažem s, s naglaskom na e, višeslojno upravljanje u kohezijskoj politici. Slažem se da lokalna i regionalna tijela vlasti bi trebalo u potpunosti biti uključena u operativne programe od samog početka do njihovog kraja. I ta bi tijela također trebala biti uključena u procjene i evaluacije tih projekata. I oni bi trebali dobiti svu moguću podršku kako bi im bilo lakše sufinancirati projekte. Financijsko upravljanje ne bi trebalo nepovoljan način utjecati na financiranje lokalnih i regionalnih tijela. Što se tiče e, pričuva u skladu sa poljskim prijedlozima, oni bi zapravo trebali biti jedna zaštitna mjera za korisnike. I taj instrument, ukoliko bi, ga, bi se dobro iskoristilo, bi poboljšao učinkovitost korištenja javnih fondova. Vrlo dobro. Hvala vam. Podsjećam što se tiče ovog izvješća gospodina Dardena da imamo sljedeće rokove. On je sličan e, onome za izvješće gospođe Karvaljo. Dakle, rok za ulaganje amandmana je 24. listopad do 18 sati. 14. studenog glasujemo u našem odboru za proračunsku kontrolu, a 28. studenog glasuje odbor regi a dakle, gla, e, datum glasovanja u na plenarnoj sjednici još nije određen. Hvala ti Vajlo. Imamo zadnju, zadnje dvije točke, točke 13 i 14, radi se o protokolu o sporazumu o partnerstvu u području ribarstvu. Jedno je sa Gabonskom republikom, drugo je sa Kraljevinom Marokom. Gospodin Alfonsi je izvjestitelj, dakle za Republiku i za Kraljevinu, a umjesto njega će sada Izabel Durand nam to izneti. Izabel Durand iz Kraljevine Belgije. Ja zamjenjujem ovdje gospodina Alfonsija koji nije mogao biti s nama. Što se tiče e, protokola sa Gabonskom republikom, zamolilo nas se da analiziramo obnovu protokola o partnerstvu ribolovu koji bi trebao vrijediti tri godine te koji predviđa financijsku kompenzaciju u iznosu od 4,1 e, milijarde kako bi e, europska plovila mogla riboloviti tamo u njihovim vodama, te tako bi se dopinjalo isto tako državom ribarstvu u Gabanskoj republici. Traži se isto tako i provjera da li će se ograničenja za ribolova za e, europska plovila doista poštivati, a prijedlog vijeća je da se produži taj protokol jednom kad on dođe na kraj. Stoga se e, što se tiče nas može reći da imamo pozitivno mišljenje za odbor za ribolov, a 22. studeni je rok za ulaganje amandmana. E, to je ono što se tiče Gabona. Nastavljamo li sa Marokom? Da, dakle to je također protokol E, koji se nastavlja na neuspjeh protokola. Kao što se sjećate, parlament je odbio prihvatiti taj protokol iz niza razloga. Kao prvo, e, procjena e, troškova i korist je se pokazao negativan i isto tako nismo uzeli u obzir pitanje zapadne Sahare koje je trenutno pod Kraljevinom Marokom. Sada smo e, dobili novi prijedlog protokola, imamo niz e, promjene, imamo sada činjenicu da e, europska plovila mogu riboloviti na području voda Kraljevine Maroka i zapadne Sahare. No, za ostala pitanja koja su otvorena nismo još dobili rješenja. Prije svega što se tiče Zapadne Sahare, pravna služba Europskog parlamenta je došla do zaključka da bi ta sredstva trebala biti ići na korist iz zapadnoj Sahari, a to je e, dosta povoljno rješenje za zapadnu Saharu naspram nekih drugih ugovora, na primjer ugovor Sjednih među država sa Kraljevim Marokom ne uključuje zapadnu Saharu. E, zatim e, je vijeće procijenilo da je za prošli protokol bio odnos troška i koristi negativan i sad nas zanima zašto bi se za novi protokol smatralo da je taj e, odnos drugačiji, da se znatno poboljšao, a kad pogledamo da se protokol ipak bavi iznosom od 120 milijuna. To je nešto što e, a to nije u našoj nadležnosti, se isto tako tiče pitanja pretjeranog ribolova. Novi protokol bi trebao uzimati u obzir taj problem, dakle da su određene riblje vrste pod e, opasnošću pretjeranog ribolova, a naš izvjestitelj ne zna za neko izvješće u proteklih nekoliko godina što se tiče e, količine e, ribljih stokova na području Kraljevine Maroka i Zapadne Sahare i stoga naš izvjestitelj odboru za ribolov predlaže negativno mišljenje, a 22. listopad je rok za ulaganje amandmana za ovo izvješće vrlo dobro. Dakle, kao zažetak možemo reći da naš izvjestitelj daje pozitivno mišljenje što se tiče Gabonske republike, a negativno mišljenje što se tiče Kraljevine Maroka. Traži li još neko riječ za ovo? Ne, dakle, kao što je to rekao naš izvjestitelj, rokovi su određeni za 22. listopad u podne za oba izvješća kao rok za ulaganje amandmana. 14. listopada ćemo, e, studenog ćemo glasovati u našem odboru, a 27. studenog će biti glasovanje u odboru za ribolov. to mislim da smo sada došli na kraj našeg dnevnog reda. Zahvaljujem vam. Ovime je sjednica završena.